kandidatkinju za povjerenicu za trgovinu, gospođu Ceciliju Malström. Dobrodošli. A potom dopustite prije nego što kažem nekoliko uvodnih riječi da vam objasnim pravila e, koja će vrijediti na ovom saslušanju. Dogovorili smo ih u okviru našeg poslovnika u aneksu 16 poslovnika, tako da tu imamo vrlo jasno određena pravila onoga što ćemo danas učiniti. Imamo pismene odgovore na pitanja koja smo uputili kandidatkinji za povjerenicu. E, time je ona ispunila tu svoju obavezu. Danas ćemo imati usmeno saslušanje kandidatkinje za povjerenicu. Imamo na raspolaganju 180 minuta vremena. Složili smo se e, da gospođa Malström najprije održi jedno uvodno izlaganje u trajanju od 10 minuta, a potom ćemo započeti sa postavljanjem pitanja. Ukupno ćemo postaviti 45 pitanja. Želim upozoriti da imamo jasno vremensko ograničenje. Alberto koji sjedi ovdje desno pokraj mene će jako dobro paziti na to da se svi pridržavamo tog vremenskog ograničenja. Prije, nego, prije isteka vremena e, će postati vidljiva jedna zvijezdica, a nakon e, što istekne vrijeme mikrofon će biti isključen. To je jedini način, inače ne bismo imali šanse da ovo saslušanje održimo na e, razuman način. Dakle, evo sad ću dati riječ gospođi Malstrom na 10 minuta, potom ćemo postavljati pitanja. Nakon prve runde pitanja, e, od strane predstavnika klubova zastupnika e, koji će imati ukupno pet minuta vremena za komunikaciju sa kandidatkinjom. Dakle, možda jedna, dvije minute za postavljanje pitanja, dvije minute za odgovor, jedna minuta za dopunska pitanja, ali ta dopunska pitanja će biti moguća samo u prvoj rundi od druge runde pitanja nadalje imamo trominutno vremensko ograničenje, dakle jedna minuta za pitanje i dva, dvije minute za odgovor. Želim vas sve zamoliti da se ograničite na ono bitno kako bismo ovo saslušanje održali na takav način da na kraju možemo donijeti jednu kvalificiranu odluku o tome jesmo li da li se slažemo sa izborom kandidatkinje Malstrom za povjerenicu ili ne. Dakle, imamo vrlo, vrlo jasna vremenska ograničenja i to ćemo upravo tako i e, provesti nećemo e, tražiti od kandidatkinje da govori što brže i što vrše jer time dolazimo na e, do, do granica e, mogućeg što se tiče prevođenja i zato vas molim da se jednostavno ograničite na ono bitno i da se pridržavate vremenskog ograničenja. Još želim upozoriti da je da će ovo važno saslušanje naravno biti prenošeno uživo, može ga se pratiti na našoj internet stranici, a također će biti dostupna i video snimka nakon završetka saslušanja. Eto, dakle, dame i gospodo, cijeni kolegice i kolege, ovo je vrlo ambiciozan program za danas, ja se nadam da ćemo ga E, obaviti na naš uobičajeno dobar način. Danas imamo i, i goste iz odbora za vanjske poslove, iz odbora za razvoj. E, mi smo ih pozvali i oni će također moći postavljati pitanja. E, odbor za razvoj jedno pitanje i odbor za vanjske poslove dva pitanja. Evo time ja završavam svoje uvodne napomene. Gospođa Malstrom je sigurno katalizator, go, će bi bila katalizator gospodarskog razvoja u Europi, ali ne samo u Europi nego i globalno. Mislim da je sasvim jasno da je potrebno trgovinu regulirati pravilima i zato je vrlo bitno ustanoviti dobra pravila. E, nedavno je provedeno jedno istraživanje javnog mnjenja e, kad je riječ o trgovini i trgovinskoj politici i vrlo je e, jasno da sve više ljudi vrlo kritično gleda na trgovinsku politiku, vrlo su skeptični i vrlo kritični. Strah da ćemo e, postaviti pravila na krivo, na, tako reći na krivoj strani e, procesa globalizacije je vrlo raširen i zato je vrlo jasno da jasno pokažemo da trgovinska politika nije nešto što će se voditi u interesu jedne manjine nego u interesu naših građana a zato je potrebna veća transparentnost i jedan diskurs sa civilnim društvom više nego što je to bilo u prošlosti slučaj. Ja sam uvjerena, a siguran sam da i moji kolege dijele moje mišljenje, da trgovinsku politiku možemo e, dobro provoditi i oblikovati jedino ako povratimo povjerenje građana. I zato je vrlo jasno da nam jasno pokažete kako bi vi u svojoj ulozi povjerenice svoj rad učinili transparentnim i povratili povjerenje naših građana. Pitanje transparentnosti je pitanje e, fer fair trgovine koje je također jednako važno. Samo, sama eliminacija trgovinskih prepreka više nije primjereno danas moderna trgovinska politika zahtjeva e, fair uvjete i e, naši građani očekuju da njima donosi koristi dakle o tome se radi i zato je po mom mišljenju više nego primjereno da tu pogledamo ne samo klasične klasična područja trgovinske politike nego i pitanja radničkih prava e, ekoloških standarda i tako dalje to će sigurno u mnogim trgovinskim sporazumima a i u onima koja su upravo u fazi pregovaranja igrati e, odlučujuću ulogu. Dakle, transparentnost i fair trgovina kao okvir za ono što je, do čega je ovom odmoru u cijelosti stalo. Uvjeren sam da će kolege postaviti mnogo i detaljnijih pitanja i drago mi je e, što ću od vas e, čuti odgovore. Hvala lijepa, gospođo Mastrom.